raspravi i isto tako ćemo sutra glasati u 12. ovome. Sada dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda. To je izvješće gospodina Guida Milana, strategija ribarstva za Jadransko i Jonsko more. Gospodine izvjestitelju, izvolite. Grazie. Grazie, Presidente. Innanzitutto... Hvala Gospodine predsjedniče, zahvaljujem se e, svima koji su radili u našem odboru zbog čega smo ovaj, ovo izvješće usvojili velikom e, većinom glasova i nadam se da će sutra biti podržano jednako tako velikim brojem glasova jer je veoma važno za ribarstvo u Jadranu i u Jonskom moru ali to je zaista od ključne važnosti radi se o e, jednoj ključnoj regiji u Mediteranu. Koji je kontekst ovog izvješća? Radi se o okolnostima u kojima komisija pokušava e, razraditi pomorsku strategiju za Mediteran. Prošlog e, studenog izdana je komunikacija, priopćenje Italija i Hrvatska koja se tada pridružila Eh, Europskoj uniji i cijeli niz mediteranskih zemalja su izrazile potrebu da se eh, napravi jedna takva strategija tako da ovo izvješće treba gledati u tom kontekstu eh, govori se o nekim specifičnim karakteristikama ovog područja dakle jadran i jonsko more sutra će se ovo izvješće naći pred vama glavna stvar je da želimo odlučno u okviru nove zajedničke ribarske politike na ulasku u sljedeće sedmogodišnje razdoblje za pomorski fond europske unije dakle da se ovaj sektor razvija da postoje sredstva za razvoj. ovo je važan tekst zato što moramo u jednom momentu usvojiti rezoluciju dakle kada je jasno da postojeća pravila su pre e, definirana kako bi omogućila odgovarajuću regulaciju ova e, dva mora. Jadransko more je zatvoreno e, za razliku od ostatka Mediterana. Tu ima cijeli niz problema. I različito se to odražava na gospodarstvo nego drugdje u Mediteranu. je djelomično zahvaljujući e, drukčijoj povijesti i kulturološkoj tradiciji. Dakle, imamo zatvoreno more, Italija, Slovenija i Hrvatska su tri zemlje članice koje izlaze na njega, a sve e, koriste različite metode ribarstva a to je sve povezano sa gospodarskim razvojem ali ovdje se primjenjuju ista pravila kao i drugdje u mediteranu i zbog toga e, ribari u ove dva mora imaju, e, se suočavaju sa problemima i ograničenjima koji e, im onemogućavaju da učinkovito upravljaju ribljim stokovima i zbog toga se ribarstvo učinkovito ne razvija jer je to veliko opterećenje povjerenica i parlament će nas podržati, ja se nadam. Nastojimo riješiti taj problem kroz e, dva mehanizma. Kao prvo novi plan koji će se usredotočiti na način na koji e, zemlje članice Europske unije i one koje nisu u Europskoj uniji surađuju u momentu kada pokrećemo ovaj proces reformi i gdje se ta pravila ne mogu primjenjivati u cijeloj Europi morate uzeti u obzir neke specifičnosti, razlike. Mi trebamo stvarnu regionalizaciju kako bi taj sustav funkcionirao. Ako želite da se to može primjenjivati na lokalnom nivou, onda je ovo korak u pravom smjeru. Zahvaljujem. Evo sada imamo četvro koji su se javili za riječ. Prvo gospodin Plenković, izvolite.

Zahvaljujem i sada u ime komisije povjerenica Reding. Predsjedniče, prvo vam zahvaljujem izvjestiteljima gospodinu Milanu na e, ovom vrlo važnom doprinosu. Komisija pozdravlja e, e, stalnu podršku strategije za Jadransku i Ionsku regiju. Kao što znate, ova strategija i akcijski plan isto tako e, pokriva e, pomorska pitanja, akvakulturu, zaštitu okolišta i, e, sva, i, i dimenziju istraživanja, inovacija. Razvoj strategije na lokalnoj razini će isto tako biti važan za njezin uspjeh. Što se tiče ribarstva, strategija mora dati podršku aktivnostima koje će biti su sukladne E, i e, koje će omogućiti kontrolu e, ribarskih aktivnosti. Komisija je uvjerena da kako bismo dijelili riblji fond, sve, svi, svi koji eksploatiraju taj riblji fond moraju igrati po istim pravilima. Isto tako treba razvijati znanje o ribljom fondu i to treba podržati novi sustav za prikupljanje podataka E, treba donijeti komunikaciju za Jadransku e, zonu i Jonskom moru što će podržati akcijski plan do kraja e, trećeg semestra 2013. i prijedlog izvjestitelja i zastupnika će isto tako doprinijeti tom radu. Zahvaljujemo. Time smo zaključili i ovaj dio. Glasat ćemo sutra u 12 sati. I sada dolazimo do posljednje točke dnevnog reda za današnji dan. Izvješće gospođe Ester de Lange, učinkovitiji financijski